Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu, drage kolegice i kolege iz nacionalnih parlamenta i iz Europskog parlamenta. Dobrodošli na interparlamentarni tjedan ovdje u plenarnoj dvorani parlamenta u Briselu. Želim dobrodošlicu i predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru dame i gospodo. Želim vas upoznati s nekim proceduralnim stvarima, a potom ćemo imati jedno uh, oficijalno otvorenje, potom će govoriti predsjednik komisije Juncker i potom ću riječ dati e, po deset minuta trojici kolega i kolegica, najprije kolegici Peres, koja će predstaviti svoje izvješće e, na vlastitu inicijativu, potom Loli, kolegici Loliti Čigan, ona je predstavnica Latvijskog parlamenta, govoreći o ekonomskom upravljanju iz nacionalne perspektive, a potom će riječ dobiti kolega Norbert Bachtl iz Bundestaga, Njemačkog parlamenta, koji će govoriti o e, proračunu iz e, Njemačkog parlamenta. Potom ćemo imati e, krug pitanja i odgovora. U vezi s tim e, nekoliko napomena želimo da što više kolegica i kolega dobije riječ. E, a da bi to uspjeli moramo se svi držati ograničenja, vremenskog ograničenja. Prijedlog je da to bude dvije minute. E, cijenjeni kolegice i kolege, to je za naše pojmove, nas koji radimo ovdje u Europskom parlamentu, jako e, dugo, dvije minute je kod nas jako puno. Znam da je to zapravo jako malo, ali imam molbu da prihvatite to ograničenje na dvije minute za danas. Na svojim mjestima naći ćete takozvane speaking cards. To smo stavili na svako mjesto. Ako želite sudjelovati u raspravi, uzeti riječ, molim vas popunite tu e, karticu i predajte je, e, mi ćemo je ovdje e, primiti na znanje i registrirati. Pokušat ćemo da uvijek po troje kolegica i kolega iz nacionalnih parlamenta dobiju riječ, a potom jedan kolega iz Europskog parlamenta. Kako predsjednik Junka mora otići u 10.30 zbog drugih obaveza. Dogovorili smo se s njim da daje odgovore na pitanja do 10.30, potom on mora otići. Zato ćemo točno u 10.30 prekinuti, bez obzira dokle smo došli u raspravi, u tom trenutku kako bismo započeli sa pitanjima i odgovorima. Sada ću prijeći na engleski. Dragi predsjedniče komisije, gospodine Juncker, draga kolegice Perez, Draga kolegice Čigane, dragi gospodine Batle, e, želim vam dobrodošlicu danas u Europskom parlamentu na trećem e, Europskom parlamentarnom tjednu. Mi time okrećemo novu stranicu u povijesti parlamentarizma u Europskoj uniji. U protekle tri godine tu smo postigli bitan napredak u postupku e, koordinacije europskih eh, parlamenata. Drago mi je da više, eh, da je iz 26 zemalja došlo više od 300 eh, zastupnika iz europskih parlamenata. To je znak jačanja naše suradnje i jačanja demokratske kontrole u sklopu europskog semestra. Osobno moje je uvjerenje da i zastupnici nacionalnih i Europskog parlamenta nisu rivali nego partneri u nas, svojim nastojanjima da se e, ispoštivaju načela demokratske kontrole. E, dakle, ta bliska suradnja nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta je e, upisana i u osnivačke ugovore i konačno je sad to postala stvarnost. E, u ugovorima se jača i uloga nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Nacionalni parlamenti uživaju, imaju ogromnu moć, e, osobito na temelju načela subsidijarnosti. Iako Lisabonski ugovor e, priznaje važnost nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i predviđa tu suradnju i mi poduzimamo <clears throat> napore kako bismo ojačali tu suradnju kao što je ilustrirano u rezoluciji koju smo usvojili 2009. U to vrijeme 2009. izgledi za parlamentarizam u Europi bili su dobri, međutim e, stvarnost na terenu u proteklim godinama je nešto drugo. Europa je išla iz krize u krizu i odluke koje nas sve pogađaju su sve više bile donošene od strane predsjednika e, država i vlada, iza zatvorenih vlada, iza zatvorenih vrata. Dakle, na taj način marginalizirane su uloge i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Europski parlament shvaća da, da su nacionalni parlamenti zabrinuti zbog uloge koju u procjeni e, proračuna ima Europska komisija, osobito u ranim fazama. Mi smo također vrlo zabrinuti zbog toga. Da vam dam samo jedan primjer. E, <clears throat> Nacionalni parlamenti imaju vrlo važnu ulogu u procesu donošenja proračuna. Vi provjeravate kako vaše vlade troše novac, imate pravo mijenjati nacrte proračuna, a i te parlamentarne moći e, mogu međutim dovesti do parlamentarnog vakuma. To ne možemo prihvatiti i nećemo nikad prihvatiti nam je, potrebno nam je više Europe kad se radi o politici e, u pogledu proračuna. Ne možemo više e, skrivati da se europsko gospodarstvo e, sastoji od crnih kutija. Europski proračun i nacionalni proračun su usko povezani. Ono što se događa u jednoj zemlji pogađa i druge zemlje. Naše rješenje mora biti europsku za taj problem. I uloga europskog semestra je upravo to da se zemljama članicama daju smjernice kako bi se poboljšala e, ekonomska koordinacija u zemljama članicama i u svim e, područjima politika. Ta koordinacija mora se odvijati na europskoj razini i mi potpuno podržavamo taj pristup, ali nećemo prihvatiti više Europe ako to znači manje parlamentarizma i manje demokracije. Želimo osigurati demokratsku odgovornost na svim razinama također i kad se radi o nacionalnim proračunima. Zato Europski parlament poziva komisiju da pruži mogućnost da se e, smjernice zemljama članicama prezentiraju nacionalnim parlamentima prije nego što ih prihvati vijeće. Zato Europski parlament mora igrati jaču ulogu u tom procesu e, uske suradnje sa nacionalnim parlamentima kako bi se povećala e, odgovornost svih dionika na europskoj razini. Drage i e, dame i gospodo, želim jasno reći kako bismo e, zatvorili taj demokratski deficit, potrebno nam je veći angažman i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Mi smo svjesni toga da se mnoge probleme još treba riješiti, mnoga pitanja s mnogim pitanjima se moramo pozabaviti tijekom sljedećih dana u e, skladu sa člankom 13. Danas ćemo govoriti o e, strategiji e, takozvanoj Strategije Europa 2020. Radi se o održivom rastu. Nećemo pomoći ciljeve nećemo postići individualnim e, naporima, nego samo koordiniranim zajedničkim naporima. E, u na Europskom vijeću u proljeće razgovarat će se o e, ekonomskom upravljanju. Kako bi Europa funkcionirala, svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Ja se veselim raspravama, razgovorima i suradnji s vama E, i veselim se od otvaranju novog poglavlja u e, povijesti europske demokracije. Želim nam svima puno uspjeha. E, kao što sam već rekao u našim raspravama sljedećih dana ja se nadam da ćemo naći rješenja i da ćemo izvršiti neophodan pritisak na komisiju koju danas ovdje predstavlja predsjednik Junkar kojem sada dajem riječ. A cijenjeni gospodine predsjedniče, dragi Martin, cijenjeni dame i gospodo, e, zastupnici nacionalnih parlamenta koje osobito želim pozdraviti. Svaki susret s Martinom Šulcom je osobiti doživljaj. E, on mi je saopćio da imam vremena do 10.30, to uopće nisam znao. Zapravo mi je bilo rečeno da imam vremena do 10.15, evo sad čujem da je to do 10.30. i Saopćio mi je da u to vrijeme koje on smatra primjerenim moram davati odgovore na pitanja. Ja ću se naravno e, u skladu s time pridržavati toga što mi on rekao. I e, također mi je saopćio da e, ću danas čuti čega se sve komisija treba pridržavati i kako se e, ima ponašati. Ja sam sve to primio na znanje. U svakom slučaju drago mi je da sam danas ovdje s vama u okviru Europskog parlamentarnog tjedna. E, praksa da se ovakvi sastanci održavaju započela je prije nekoliko godina, e, da do sada se to već uvriježilo. naša e, rasprava danas i sutra bi e, svjedočit će o činjenici da ono o čemu razgovaramo i što radimo na europskoj razini je dio naše zajedničke odgovornosti. Europska unija je jedan zajednički poduhvat zemalja članica i europskih institucija i mora izdržati provjeru i kontrolu legitimnosti i mora polagati račune o svom e, radu. Činjenica jest da pojam gospodarsko upravljanje i europski semestar e, zapravo su koncepti koji su pomalo neobični i nisu potpuno razumljivi našim građanima. Međutim, mi smo odabrali da procese opišemo na taj način. Ja volim e, ovaj izraz e, gospodarsko upravljanje. Od početka uspostavljanja e, gospodarske unije iz ugovora iz Maastrichta i ja sam imao zapravo čast predsjedati prvim semestrom 95. i zalagao sam se zaista za taj pojam gospodarskog upravljanja. Danas je krug onih koji smatraju da je nužnost korištena tog pojma i protivnog tog procesa sve veći. Neki govore economic governance, economic steering ili koriste slične pojmove na njemačkom, zato što nisu željeli pravim nazivom nazvati proces do kojeg zapravo treba doći, a koji nazivamo gouvernement ekonomik. Od mastriškog procesa zalagao sam se za koordinaciju gospodarskih politika i došao sam u godine gdje se sve više vraćam u anegdote i davna sjećanja. 1997. godine prošloga stoljeća e, Predsjedao sam jednoj konferenciji gdje se zapravo govorilo, odnosno vijeću, gdje se govorilo o tome da je važno osnažiti gospodarsko upravljanje i pripremala se rezolucija u kojoj je trebalo biti e, rečeno da i šefovi država i vlada i parlamentarci zapravo moraju revidirati gospodarsko upravljanje zato što u sklopu tog procesa treba E, ponovno promisliti sve pojmove. Iste godine osmislili smo luksemburški proces koji je prvenstveno bio namijenjen osmišljavanju politike zapošljavanja. Budući da sam ja predsjedao tima dvama vijećima, ja sam vjerojatno još i jedini kojih se danas sjećam. i tada je odlučeno da će se uvesti i e, godišnje e, sastanak Europskog vijeća koji će biti posvećen e, zapošljavanju Europskoj uniji. Sve su to ideje koje su sastavni dio onoga o čemu mi danas raspravljamo i koje nazivamo europskim semestrom i koji na neki način daje jednu višu razinu dosljednosti cijelom ovome procesu koji smo ranije pokrenuli, a koji je danas i mnogo potpuniji e, od bilo kojeg prethodnog procesa. Europski semestar e, ne počiva na literaturi, ne počiva na prijateljskim sastancima uz čašu piva ili vina. E, radi se o ozbiljnoj stvari. Europski semestar mora biti u zajedničkom vlasništvu i vijeća i komisije i Europskoga parlamenta, te isto tako i nacionalnih parlamenta. Ono što je Ono što nedostaje da bi se kompletirao um, europski semestar je zapravo taj osjećaj vlasništva nad procesom od strane nacionalnih parlamenta. I važno je da zajedno e, proučimo sadržaj i ono što smatramo da trebamo zajedno učiniti. Na neki način uspostavili smo plinaru koju niti građani, niti komisija, niti parlament ne razumiju u potpunosti i krajnje vrijeme da se taj proces na neki način pojednostavi jer to je proces koji je naš. Komisija koju sam ja na čelu tek je nedavno počela raditi. Evo, tek se bližimo e, E, kraju tih famoznih prvih sto dana. Moram priznati da me zapravo baš briga za to podvlačenje crte nakon prvih sto dana. E, uvijek se od nas traži da nakon prvih sto dana podvučemo crtu i kažemo kakvi su nam rezultati. Nema rezultata nakon sto dana. E, nećete ocjenjivati nečiji život prema tome što je napravila beba koja nije navršila niti četiri mjeseca. Dakle, nakon pet godina je trenutak kada možemo reći nešto o tome na koji način su određene određene stvari i možda ćemo moći napraviti, nazovimo to, autopsijom moje komisije i onoga što je e, napravila moja komisija, iako možda malo e, to korištenje posvojnog pridjeva i nije prikladno zato što to nije moja komisija, to je Europska komisija. U svakom slučaju, ono što ćemo se truditi učiniti jest izvući pouke iz nedavne prošlosti e, gdje smo se suočili sa teškom gospodarskom i financijskom krizom. Kada smo kao komisija trebali e, donijeti odluku o nacrtima nacionalnih proračuna, činili smo to na fin, inteligentan način, imajući na umu odgovornost precizne analize. Ne postoji jedinstveno generičko pravilo koje bi se kada se govori o proračunskoj politici primjenjivalo na sve države članice. Svaka država članica ima vlastiti put, vlastiti gospodarski i socijalni ciklus i ti se ciklusi značajno razlikuju od jedne do druge zemlje. I upravo stoga za tri zemlje Ostavili smo si vremena za dodatno razmišljanje do ožujka kako bi i te zemlje mogle iskoristiti to vrijeme da se bolje prilagode zahtjevima trenutačne situacije. Govorimo o Italiji, Francuskoj i u manjoj mjeri, zato što postoji razlika između njih e, i prethodne dvije e, zemlje, Belgiji. Započeli smo s procesom revizije koordinacijskih instrumenata politike. E, ekonomske i proračunske politike, e, paket šest mjera i paket dva mjera Primijetili smo da postoje određene slabosti, određena ograničenja, e, da postoje određeni potencijale koji se mogu iskoristiti i odlučili smo se vratiti dakle na te mjere kako bismo revidirali te ključne elemente e, koji su nužni za koordinaciju gospodarske politike. Govorimo o europskom semestru, govorimo o ekonomskom upravljanju, govorimo o fiskalnom paktu, o paketu dvije mjere, šest mjera, spominjemo određene članke, pozivamo se na određene članke iz svih tih ugovora i siguran sam da oni koji nas slušaju zapravo ne znaju o čemu mi govorimo. Zbog toga je nužno da koristimo manje stručan žargon i možda malo više politički nego što to općenito imamo naviku činiti. Nakon eh, E, nekoliko tjedana nakon što smo e, preuzeli naše funkcije u sadašnjoj komisiji, krenuli smo s investicijskim planom za Europu. Te investicijski plan za Europu koji se sastoji od nekih 315 milijardi eura je zapravo plod pregovora između Europskog parlamenta i Europske komisije. Ja sam pred Europskim parlamentom kada sam držao svoj inauguracijski govor 15. srpnja, preuzeo obvezu, odgovornost za taj investicijski plan od 315 milijardi eura i to je obveza koju sam preuzeo u ime komisije pred Europskim parlamentom, dakle pred građanima Europske unije. Postoje događaji čije značenje ne smijemo potkopavati. Nova komisija koja je sada na funkciji zajedno s parlamentom, jer tako to traže demokratska načela, uspostavila e, trajan, stvaran dijalog zato što komisija koja želi biti više politička od one koja nam je prethodila, mora preuzeti određene obveze pred parlamentom i mora ih ispoštovati. Upravo zbog toga Željeli smo predstaviti taj investicijski plan čiju je konstrukciju teško shvatiti. Um, s usprkos tome općeniti dojam vezan uz investicijski plan je pozitivan iako se još nije ušlo možda u sve konkretne detalje, u samu arhitekturu tog velikog ulaganja. Međutim, taj plan može biti uspjeh ako države članice i ako e, parlamenti iskoriste e, sve svoje mogućnosti da do e, lipnja e, usvoje odgovarajuće zakonodavne i podzakonske akte. Komisija i vijeće mogli su i sami donijeti te zakonske akte. Međutim, ja sam obećao pred Europskim parlamentom da ću revidirati metodu zajednice i e, Europski parlament će na taj način kao suzakonodavac tjesno surađivati u razradi tih zakonskih tekstova, uključujući e, i one koji se odnose na e, investicijski plan. Investicijski plan zapravo se u velikoj mjeri sastoji od promjene paradigme. Naime, do sada su proračunske linije europskog proračuna E, bile neka vrsta izravnih subvencija državnim poduzećima. Sada to mijenjamo tako što subvencije više nisu normalni način transfera javnih sredstava na europskoj razini, odnosno između europske razine i nacionalne razine, već se radi o tome da želimo postići da odvojena sredstva imaju izravno pristup realnom gospodarstvu. E, nismo željeli da komisija bude ta e, koja će izdvojiti, koja će odabrati investicijske projekte, već smo odlučili da je Europska investicijska banka ta koja zapravo ima bolji pristup realnom gospodarstvu i stvarnim investicijama koje su potrebne. Želio bih da države članice sa mnogo više entuzijazma nego što su to činile do sada počnu sudjelovati u tom e, financijskom e, ustrojstvu, u financijskoj konstrukciji koju nazivamo investicijskim planom. I trenutačno zapravo vodim rasprave sa gotovo svim e, šefovima država i vlada kako bismo se pobrinuli da sredstva koja su namijenjena za investicijski plan budu iskorištena na, za mnogo važnije projekte nego što je to do sad bio slučaj. Također, govorili smo o paktu o stabilnosti i rastu. Financijski plan zapravo dopunjuje taj dobrohodni trokut e, koji se zapravo e, sastoji od elemenata koji su namijenjeni konsolidaciji situacije i smanjenju proračunskog deficita. Od uvijek je bilo nužno provesti strukturne reforme koje se naravno od zemlje do zemlje mogu razlikovati u dinamici i intenzitetu, međutim nužne su kako bismo bili sigurni da konsolidacija e, fondova bude dovoljna da bi se ponovno pokrenuo gospodarski rast u Europi. E, međutim, moramo govoriti i o politikama koje su smjerene prema rastu i zapošljavanju, zato što govoriti samo o konsolidaciji e, nije dobro, nije točno. I na taj način dobili smo taj trokut koji se sastoji od proračunske konsolidacije, strukturnih reformi i investicijskog plana. Također smo dodali i određenu dozu fleksibilnosti paktu e, za stabilnost u komunikaciji od 13. siječnja. Objasnili smo o čemu se radi. Nismo to učinili zato da bismo mijenjali pravila pakta o stabilnosti, ne zato da bismo ga mijenjali iz pakta o stabilnosti u pakt fleksibilnosti, već zato da bismo stavili naglasak na to koliko je E, investicija nužna za rast. E, također smo željeli učiniti nešto po pitanju e, jamstva za mlade koje do sada nije dalo željene rezultate, zapravo nije zaživjelo. I e, do sada nismo imali aktivno sudjelovanje povjerenika koji se bavi socijalnim pitanjima u ovim pitanjima, sada se to promijenilo. malo imam tremu. Ne bih želio da komisija drži lekcije državama članicama. Zapravo bih želio da na jedan solidaran, solidaran zajednički način upravljamo zajedničkom valutom. Dakle, sve se svodi na raspravu i dijalog. S vremena na vrijeme komisija mora reći što misli, s vremena na vrijeme komisija mora donijeti odluke. Međutim, E, u trenutku kada doće do donošenja odluka željeli bismo zaista da upravljanje zajedničkom valutom više počeva na dijalogu između Vijeća i Europskog parlamenta te između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Ne samo kada se radi o konkretnim e, preporukama po zemljama, koje vrlo često vidio sam to u prošlosti, e, su bile jako udaljene od nacionalne stvarnosti. E, mnogo, vrlo je važno da se mnogo bolje e, shvati e, stvarnost država u kojima funkcioniraju. Već zato da bi se približili državama članicama. Dakle, vrlo važno da se ide ususred nacionalnim parlamentima, da se objašnjavaju europske politike, da se putem nacionalnih parlamenta one objasne socijalnim partnerima. Zato što ponekad nedostaje entuzijazma kada se preporuke po zemljama moraju provoditi, postati e, vlasništvom. E, I isto vrijedi za e, općenito preporuke koje dolaze iz vijeća. Moramo to promijeniti u budućnosti kako bismo postali efikasnijima. E, propisi koje smo donijeli su propisi koje moraju poštovati e, sve vlade i svi parlamenti i vrlo je važno da u cijelom tom procesu steknemo više iskustva. Pravila se moraju provoditi u svim državama članicama i ne možemo jednostrano odustati od toga i riješiti se jednostavno europskih pravila Eh, kad s vremena na vrijeme se vraćamo na provedbu programa prilagodbe određenim državama članicama. Ja sam već rekao pred Europskim parlamentom da eh, kada se radi o programima prilagodbe u državama članicama treba također uzeti u obzir kakav je učinak na socijalna pitanja. Jer dosad smo bili zapravo prilično udaljeni od terena i sad smo konačno shvatili da je eh, uključivanje socijalne dimenzije nužno u svim programima s kojima imamo posla. E, Europsko vijeće iz prosinca prošle godine zadužilo me je da zajedno sa predsjednikom Europskog vijeća predsjednikom Eurozone te predsjednikom Europske središnje banke pripremim jedno izvješće vezano uz ekonomsku i monetarnu uniju. E, četiri predsjednika naravno tjesno surađuju na pripremi tog izvješća. Ne smijemo tu zaboraviti niti predsjednika Evropskog parlamenta koji je na čelu dakle ove institucije koji bih također želio uključiti u ovaj proces i nadam se da će naša suradnja biti što intenzivnije moguće. Želim predugo govoriti. Ovaj skup ima smisla samo ako predsjednik komisije sluša umjesto da puno govori. E, što se tiče upravljanja gospodarskog upravljanja i ukupne politike europskog semestra paketa dviju mjera šest mjera i tako dalje e, ne želim govoriti nego slušati jer tu priliku nemam svaki dan eto toliko od mene zahvaljujem na pažnji Vielen Dank, Hvala lijepa gospodine Junka. Sada će nam kratka uvodna izlaganja dati tri izvjestitelja. Počinjemo sa kolegicom Perez, a poslije nje kolegica Čigan i potom kolega Bahtl. Najprije gospođa Perez, izvolite imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, odnosno gospodo predsjednici, drage kolege, dame i gospodo. Velika je čast eh, započeti našu današnju raspravu o ekonomskom upravljanju, odnosno stanju ekonomskog upravljanja eh, na ovaj način. Kada pogledamo što je ostvareno na europskoj razini u okviru ove krize, impresionirani smo onime što smo zajedno stvorili. Odnosno, imamo zajednički europski mehanizam stabilnosti, imamo bankarsku uniju, ali su i naša pravila također se razvila. No trebamo razmatrati situaciju u Europskoj uniji takva kakva jest. I razmotriti sve probleme, bilo one u eurozoni ili izvan. Imamo vrlo visoku stopu nezaposlenosti, 11,4%, to je jedna činjenica. Zatim imamo rast koji ostaje ispod 1% i tu postoji jedna e, spirala e, deflacije zbog koje je Eurostat e, konstatirao povlačenje inflacije 1,4%. E, i to od 0,8% u 2014. E, godine do 0,6% 2015. E, godine. Postoje velike razlike između država članica. Te su razlike prisutne bile i prije, krize i još uvijek su prisutne, čak i veće. Zahvaljujem gospodinu Junkeru što se osvrnuo na to. Rasprava koja je pred nama je sljedeća. Da li mi uopće prihvaćamo e, ekonomsko upravljanje? E, u mojoj zemlji je taj koncept e, prilično prihvaćen. Ali postavlja se i pitanje postupka koje bi možda trebalo ići ispred pitanja sadržaja. Kada je riječ o procedurama, trebamo se zapitati što je zapravo sadržaj. E, kada govorimo o ekonomskom upravljanju, trebamo se zapitati kako je zapravo, kakva je ekonomska politika u eurozoni i drugdje. Puno je inicijativa pokrenuto. Trebamo spomenuti i vrlo značajan razvoj i inicijative koje je pokrenula Europska središnja banka pod predsjedništvom Marija, gospodina Marija Dragija. Naime, oni zadržavaju inflaciju oko 2%. A sada on nas je zapravo pokre, nas je pokrenuo prema tome da razmatramo instrumente ekonomske politike. Sad imamo taj slavni Junckerov plan. Ja mislim da je ova inicijativa vrlo značajan signal. 300 milijardi se s velikim iščekivanjem očekuje i puno očekujemo od tog plana. On bi trebao riješiti i deficit potrošnje dugoročni. Kada pogledamo situaciju u kojoj se nalaze naši glavni konkurenti, bez obzira jesu li to Sjedinjene države ili Kina, kada to pogledamo mi moramo zaključiti da imamo deficit investicija u okviru Europske unije. Ovaj plan nas dokle obvezuje da si postavljamo, da postavimo pitanje funkcioniranja našeg ekonomskog upravljanja i moramo provje, provjeriti u kojim uvjetima ta situacija manjka investicija jest povezana sa neadekvatnošću naših, naših pravila. Dakle, ovaj investicijski plan je sjajan, on je naravno dobrodošao, ali on nije odgovor na sve. E, on je sam po sebi neka vrsta priznavanja postajanja problema, a on predstavlja e, i našu obvezu da razmotrimo kako funkcioniraju, funkcioniraju naša pravila. Dakle, moramo osigurati ekološku tranziciju, između ostaloga moramo biti kreativni, moramo nova radna mjesta otvarati i tako dalje. Potrebna nam je također i fleksibilnost. Fleksibilnost o kojoj trebamo razmotriti u okviru naših pravila. To je također dobrodošlo. Različita pravila su bila korištena u okviru preventivnog ogranka i korektivnog ogranka. E, to je u ostalom nešto o čemu ću govoriti. Taj investicijski plan, kao što rekoh, jest nužan no moramo eh, razmotriti i kolika je učinkovitost naših ekonomskih politika. Vraćam se na ono što je rekao gospodin Juncker. Da, moramo imati pravila eh, koja eh, nam daju više povjerenja, možda jednostavnija pravila. Moramo moramo se potruditi da bismo imali zapravo dobro ekonomsko upravljanje, trebamo imati i dobre ekonomske politike. Međutim, to se ne javlja. Imamo ovdje koncept mutual fiscal stance. Što to pravo znači? To zapravo znači da kada SAD razgovara o proračunu za iduću godinu, onda oni e, razmatraju kakva je situacija u Europskoj uniji e, i oni na taj način definiraju e, političku, ekonomsku politiku koja im je potrebna. Mi to ne činimo, ne razmatramo takve stvari. naša ekonomska, naše ekonomsko upravljanje, odnosno naša ekonomska politika je neka vrsta zbroja ekonomskih politika država članica. Mi ne postupamo kao SAD, mi gledamo zbroj onoga što je učinjeno, a ono što nam je potrebno jest da, um, pa, da Europski parlament i nacionalni parlamenti unaprijed uh, prije samog procesa usvoje jednu zajedničku viziju onoga što nam je potrebno. To nam ne može dati neko pravilo. Radi se o jednoj demokratskoj raspravi koja nam je potrebna, treba se voditi jedna inteligentna rasprava koja mora uzeti u obzir i ekonomske politike. A upravo u tom smjeru ja donosim nekoliko preporuka u mom izvješću. Treba se vratiti, trebamo se vratiti na pravila koje smo si sami zadali. To treba biti u srcu naše demokratske rasprave. Ta pravila postoje dvije dimenzije koje mi se čine važnima. Prva dimenzija je sljedeća. To je ono što smo učinili sa postupkom makroekonomske neravnoteže. To pravilo makroekonomske neravnoteže, ja vam govorim kao stručnjak. E, na kraju krajeva tu je i e, gospodin Oli Ren koji je u tome dakle sudjelovao. Mi smo mislili da ćemo na taj e, način identificirati važne uloge koje su povezane s divergencijom umjesto da razmatramo konvergenciju. I taj postupak makroekonomske ravnoteže nije se zapravo bavio pitanjima konvergencije kao što je trebao. Nije se bavio onim učinkom spillover, odnosno prelijevanja u druge zemlje. Dakle, radilo se zapravo o jednom odnosu, odnosu između Europske komisije i država članica kako bi se ukazale na, knužne, na nužne strukturalne reforme koje države moraju provesti. Ako moramo imati postupak makroekonomske neravnoteže, on se mora vratiti na svoju bit. A to je izvlačenje lekcija iz situacije u kojima se nalazimo, kako bismo organizirali konvergenciju i stvorili konvergenciju svija. Druga dimenzija, kada je riječ o funkcioniranju pravila, to, je, to su strukturalne reforme. Znači u jednom svijetu koji se mijenja, Nitko si ne može dozvoliti da razmišlja mene će euro spasiti. Svatko mora kod svoje kuće raditi. Zapitajmo sad zapravo o učinkovitosti tog našeg rada kod kuće. Želimo li u demokratskoj zemlji trojku koja će nam nametati reforme? Želimo li u zemlji u kojima su nacionalni parlamenti u srcu demokratskog režima, želimo li smatrati kako je najbolji način stvarati reformu a, tako da nam je nameće neko izvana. Doista želimo li to? Smatram da je to u što smo se upustili u tom smjeru nešto što je jako važno. Nama su naime važna, važno postojanje pravila, ali ta pravila moraju biti inteligentna. Ona moraju uzeti u obzir situaciju u eurozoni, ali i drugdje i samo tako se možemo usmjeriti prema pravim ekonomskim politikama. Potrebno nam je više manevarskog prostora, više diskrecije s obzirom na situaciju s kojom se nosimo. Potrebna su nam inteligentnija, jednostavnija pravila koje se temelje više na povjerenju i koja e, nam omogućavaju više konvergencije. Ovaj parlament je uvijek bio za a mislim da imamo e, e, e, da je Juncker na toj, na toj liniji potrebno nam je više suradnje to smo ostvarili i sa europskim mehanizmom za stabilnost ali i E, mehanizmima koje smo ostvarili izvan ugovora. I zaključit ću okretanjem prema budućnosti. Nadam se da će ova rasprava koju ćemo otvoriti, a koja je vezana uz funkcioniranje pravila, nadam se da ona neće dovesti do toga da definiramo koja su, koje su, da to da će dovesti do toga da ćemo definirati upravo ono što nam nedostaje za jedno dobro ekonomsko upravljanje. Trebamo objektivno razmatrati situaciju i osobito pritom mislim na 1% smanjenja duga kada, kada, države, kada su države zadužene za više od 60% BDP-a. Dakle, očito se radi o pravilu koje nekim državama može, može zapravo stvoriti jednu situaciju hendikepa. Također je važan ovaj socijalni stup. I dodat ću još jednu, još jednu riječ vezan za fiskalne sposobnosti, fiskalni kapacitet, ne u engleskom smislu te riječi, već u francuskom. Dakle, taxation union. To to je jako važno e, pitanje. Nadam se da će e, naša rasprava otvoriti mogućnost poboljšanja ekonomskog upravljanja kako bi to doista postala jedna prava ekonomska politika koju podupire zajednička vizija. Svatko bi trebao u jednoj globalnoj viziji pronaći svoje mjesto i trebali bismo biti e, ne opsjednuti situacijama na tržištu, već razmišljati isključivo o dobroj budućnosti za naše građane. Hvala lijepa gospođo Perez. Riječ sada ima gospođa Čigane. Thank you, Mr. President. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani predsjedniče komisije, povjereniče REN, dragi kolege. Čast mi je što vam se mogu obratiti u ime predsjedništva u ime Latvijskog parlamenta koji također e, posjeduje jednu parlamentarnu dimenziju i unutar našeg predsjedanja. Svoju prezentaciju započet ću sa nečime što je gospođa Bereza upravo spomenula, a to je vizija za gospodarski razvoj koji je ona smatrala da postoji u SAD-u, a u određenoj mjeri vjerojatno nedostaje u Europskoj uniji. Sa time se slažem, ali mislim da europski semestar zapravo već nudi jedan instrument koji možda u potpunosti nije ostvaren, proveden, ali tu imamo godišnji pregled rasta. I kada sam pogledala situaciju 2015. Eh, to je nedavno objavljeno, vidjeli smo tri glavna stupa koja u našoj vladi odnosno u našem nacionalnom parlamentu, i su nešto sa čime smo se složili. A prvo je koordinirani poticaj ulaganja. Gospodin Juncker je vrlo uvjerljivo i detaljno rekla bih o tome govorio. Zatim imamo obnovljenu posvećenost strukturnim reformama, a to je uvijek vrlo teška tema i za vlade i za parlamente. A treća stvar je fiskalna odgovornost. Kontrola, dakle, nad dugom zaduženosti i razinama deficita. Glavna tema mojeg izlaganja zapravo je kako se nacionalni parlamenti mogu uključiti u postizanje tog cilja, u nadziranje provedbe tih ciljeva. Rekla bih da nova komisija eh, je započela svoj rad sa velikom posvećenošću na i pažnjom usmjereno na suradnju s nacionalnim parlamentima. Gospodin Timmermans, prvi potpredsjednik, bio je neki dan u Rigi na sastanku Kosaka i ponovno je naglasio tu posvećenost komisije. I radujemo se unaprijed upravo toj bližoj suradnji sa Europskom komisijom u radu nadzora nad nacionalnim parlamentima u sklopu europskog semestra. Trenutni proces europskog semestra, po mom mišljenju, daje cijeli niz mogućnosti nacionalnim parlamentima da se sami uključe. Da samo ukoliko postoji tradicija parlamentarnog nadzora europskih poslova u nacionalnim parlamentima. Nažalost, a to sam čula od mnogih svojih kolega iz odbora za europska pitanja iz nacionalnih parlamenta, postoji prevelik broj nacionalnih parlamenta koji se osjećaju potpuno izostavljenima iz donošenja politika u EU. I također se osjećaju potpuno izostavljenima iz mehanizama ekonomske koordinacije o kojima danas raspravljamo i koji su predviđeni unutar europskog semestra. Po mom mišljenju, glavna prednost koju europski semestar nudi je što stvara jedan pozitivan, a ne negativan stav naspram fiskalne stabilnosti, koordinacije ekonomskog upravljanja i nužnosti provedbe strukturnih reformi. Predugo smatram da su se ovi instrumenti doživljavali negativno i to strane samih država članica. Obično države članice nevoljko pristaju na veći nadzor i ukoliko se radi o takozvanim zemljama unutar programa ili primjerice ukoliko se boje da će biti uskraćen pristup financijskim tržištima. da to ne bi trebao biti slučaj jer to razočaranje, nevoljkost nacionalnih parlamenta ukoliko smatraju da ih netko veći i snažniji od njih naguruje, zapravo se osjeti u samom društvu i ljudi postaju uvjereni da nije za njihovo dobro rad na strukturnim reformama. Već da se radi o nekom abstraktnom, abstraktnim briselskim birokratima i da se to zapravo za njih radi. A to je nešto što je vrlo opasno. Citirala bih e, Filipa Stefansa, e, koji je u Financial Timesu napisao uspjeh populizma je neuspjeh glavne struje politike. I to je ključno. Nacionalni parlamenti u suradnji s nacionalnim vladama, vijećem, Europskim parlamentom i Europskom komisijom moraju paziti i čuvati, štititi politiku i braniti ju. E, da, ta politika kad kada se možda čini suhoparnom, neprivlačnom i to smo vidjeli u nekim državama, članicama, gdje je primjerice populizam sve snažniji. Međutim, to je isto tako jedini način da izađemo iz toga. Nacionalni parlamenti moraju na sebe preuzeti objašnjavanje glavnih struja politika stanovništvu i time se stvara politički prostor potrebnim strukturnim reformama, dakle raspravljajući ih i nadgledajući njihov nadzor. Podijelila bih s vama primjer svoje vlastite zemlje Latvije kada su oni koji su oblikovali e, suradnju nacionalnih parlamenta i Europske, unije, kada su tražili najbolji način za strukturiranje te suradnje, pogledali su primjere nordijskih zemalja. Ondje je uključenost nacionalnih parlamenta u donošenje europskih politika jednostavna činjenica. To je stanje stvari. I europski semestar nam kroz to daje cijeli niz mogućnosti. Prije svega revidira se politika vlade na spram godišnjem pregledu rasta. Mi dolazimo mi dobijamo stajalište vlade u nacrtu proračuna, to je također gospodin Šulc spomenuo, a isto tako se upoznajemo sa nacionalnim programom za rast ili programima za stabilnost i konvergenciju. I konačno, raspravlja se i potvrđuje stajalište vlade o posebnim preporukama za države članice, dakle još jednim važnim instrumentom da li nam to daje potpuno vlasništvo i sudjelovanje koje je gospodin Juncker spomenuo? Mislim da ne, ali sve smo bliže tome. I konačno spomenuo bih i stav država članica naspram takozvanim strukturnim reformama. Kao što znamo, postoje različite procjene, no neke tvrde da svega 10 do 15% svih preporuka se zapravo provode. To je puno premalo. I smatram da nacionalni parlamenti imaju vrlo važnu ulogu i to konkretno u provedbi posebnih preporuka za države članice. Zbog toga pozdravljam obećanje prvog potpredsjednika gospodina Timmermansa koji je jučer u našem parlamentu rekao da će nas često posjećivati, da će često posjećivati sve glavne gradove gdje će raspravljati sva važna pitanja uključujući strukturne reforme s nacionalnim parlamentima. Na taj način moći ćemo otvoriti, pripremiti politički prostor za te prijeko potrebne reforme i pobrinuti se da Europska unija može učinkovito funkcionirati. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice Čigane, riječ sada ima kolega Bahtl. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Drage kolegice i kolege, dame i gospodo u Europi, trenutno situacija nije dobra. Motor integracije i suradnje je e, počeo kašljucati. Građani Europu za sada e, uglavnom povezuju sa krizom i sve su veće, e, veće rezerve prema Europi. Zato je naša zadaća ponovo vratiti Europu na dobar put kako to može funkcionirati upravo u području proračuna i ekonomske politike e, kojim, o kojima danas razgovaramo. Mislim da nam trenutno ne nedostaje e, razumnih smjernica i pravila, ali manjka e, provedba. <clears throat> U postojećim pravnim okvirima moramo se pozabaviti provedbom. Što su naši ciljevi? E, po mom mišljenju to može biti samo stabilnost i gospodarski rast tu vidim tri područja aktivnosti gdje će i mali koraci dati dobre rezultate, a to je konsolidacija proračuna, strukturne reforme i više investicija. Nova komisija se želi pozabaviti tim temama. Važno je da niti jedno od ta tri područja ne bude zanemareno, jer samo tako ćemo e, imati jednu ukupno koherentnu politiku. Najprije što se tiče konsolidacije proračuna. Ne tako davno smo zbog e, akutnih prijetnji eurozoni stvorili fiskalni pakt samo dvije, tri godine kasnije već idemo u svojim diskusijama u e, drugom smjeru i govori se o fleksibilnoj primjeri tog pakta i e, čak se pravila e, mastriškog sporazuma smatraju opterećenjem od pojedinih e, zemalja članica. Smatram da je to vrlo opasno i da se to mora provoditi u praksu. Neke odluke E, sve odluke moraju biti u skladu s tim i upravo naša vjerodostojnost je tu važna. Ne radi se ni manje ni više o, ničem drugom nego o vjerodostojnosti ukupne europske politike, a vjerodostojnost je od odlučujuće važnosti. U Njemačkoj mnogi e, promatrači e, novi program središnje banke kvantitativnog E, popuštanja smatraju, gledaju kritično e, i smatraju da je to opasno za stabilnost eurozone, ako zemlje gdje je prevelik deficit u buduće dobiju još više e, manevarskog prostora i da se odlože, e, odloži smanjenje proračunskog deficita. Tu upravo komisija kao čuvarica ugovora ima jednu ogromnu odgovornost. Sad će neki reći vi Njemci gledate samo na konsolidiranje e, proračuna i pritom zaboravljate gospodarski rast. Međutim, to nije točno. Eh, jer eh, to su elementi koji su nerazdvojni i koji moraju eh, svi dobiti jednaku važnost. <clears throat> Uvijek iznova se čuje argument da strukturne reforme spriječavaju gospodarski rast i da ih se zato ne može uskladiti. Međutim, upravo suprotno je od toga je istina strukturne reforme e, zapravo odterećuju proračun. U Njemačkoj, a na primjer i u Španjolskoj, e, reforme tržišta rada, na primjer e, u Njemačkoj agenda 2010. su donijele odterećenje proračuna. Nisu tu, nije država donijela to odterećenje, nego e, zapravo gospodarstvo, poduzeća, jer, su, jer sada imamo dobru klimu za investicije i jedno, e, jedno e, upravljanje koje, koje nije pre, preveliko opterećenje za naše gospodarstvo. Dakle, u, mi u budućnosti u okviru našeg, naših e, pravnih okvira možemo postići velike rezultate. Njemački ministar financije Wolfgang Schäuble je nedavno sa ministrom gospodarstva podastro prijedloge za poboljšanje e, za neka poboljšanja u okviru europskog semestra. Tu se radi o pojačanom bilateralnom dijalogu između zemalja članica i komisija i prije nego što se donesu preporuke za zemlje članica. Radi se o fokusiranju tih preporuka na pojedina područja e, kako bi se e, kako bi zemlje članice dobila bolja pojašnjenja za te preporuke e, kroz rasprave u nacionalnim parlamentima koje je istakla i gospođa Čigane e, s kojom se e, jako slažem u tom pogledu. E, no bitno je da se preporuke za zemlje članice i provode u stvarnost. To bi Europu unaprijedilo i dalo rezultate. U Grčkoj se iznosi prigovor da ih je trojka prisilila na štednju, međutim to nije točno. Istina je da je u Grčkoj dosta toga e, otišlo po krivu, ali ako se šnic, ako šnicl u e, tavi zagori, za to nije kriv mesar. E, u reforme, moje dame i gospodo, moraju biti provedene e, i zahtjev za konsolidacijom proračuna i strukturnim reformama odražava samo e, pravila e, e, naše monetarne unije i to će tako ostati i u budućnosti. A sada nešto o investicijama. Na početku smo rekli da su stabilnost i rast centralni ciljevi naše politike, više investicija, to je bitan element toga, jer to će doprinijeti gospodarskom rastu i na taj način i e, e, solidnosti javnih financija. Međutim, i tu možemo postići mnogo konkretnim koracima. Svugdje u Europi potrebno nam je više investicija i zbog e, brzog razvoja na globaliziranim tržištima potrebno nam je više inovacija i veća konkurencija konkurentnost. E, investicijska ofenziva predsjednika komisije Junkera ide u pravom smjeru, ali po mom mišljenju u što se tiče smanjenja administrativnih opterećenja, o tome se premalo govori, a to je velika e, prepreka investicijama. I za kraj želim još samo reći o još jednom e, aspektu koji je po mom mišljenju vrlo važan ukratko rečeno potrebno nam je više investicija, ali ne na taj način da ih financiramo novim zaduživanjem. E, mi ne možemo e, e, izdatke financirati na taj način da se dalje zadužujemo. Mi nasuprot tome mi se moramo smanjivati dugove E, mi e, u Njemačkoj smo e, odustali od investicija na temelju zaduživanja. I u našem ustavu postoji odgovarajuće zlatno pravilo. Možda postoje razlozi za to da se investicije financiraju pomoću zaduživanja, ali iskušenje da se dugovi dijele na dobre i loše je uvijek dovelo samo do e, poraza. Mi smo sada u Njemačkoj na 67% e, za državne zaduženosti u odnosu na BDP. E, u skladu sa europskim paktom o, stabilnosti mi radimo na tome da se e, spirala zaduživanja iz prošlosti da se s tim prekine inače eurozona nikad neće postati stabilna dame i gospodo, trenutno mnogi pametni ekonomisti savjetuju da sada zbog niskih E, kamata e, se odlučujemo i za e, investicije koje se temelje na zaduživanju. Međutim, kako nam ti ekonomisti mogu garantirati da će za 20-30 godina kamate i dalje biti tako niske kao danas? Mi danas još plaćamo kamate za E, dugove koje smo učinili prije 50 godina. To nikad ne smijemo zaboraviti. Hvala na pozornosti. Hvala gospodine Bahtl. E, dame i gospodo, cijeli niz kolega se javio za riječ. Kao što sam najavio, e, riječ ćemo dati uvijek dvojici kolega iz nacionalnih parlamenta, potom jednome iz Europskog parlamenta. Molim da se držite ograničenja na dvije minute, mi mjerimo vrijeme, riječ sada ima gospodin Laha iz Slovačkog parlamenta, a potom gospodin Kabrita iz Portugalskog parlamenta, zatim iz Estonskog parlamenta gospodin Kalimec, nakon toga gospođa Rodriguez iz Europskog parlamenta. Nadam se da sam e, dobro izgovorio prezimena. Dakle, gospodin Blaha iz Slovačkog parlamenta, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. E, Držeći savjeta predsjednika Junkera, bit ću više politički i manje tehnički nastrojen. Prije svega čestitao bih novoj grčkoj vladi Sirizi. Nadam se da će velika pobjeda e, ljevičarske stranke koja se protivi štednji pronaći jedan put ka stabilnije, socijalnijoj i demokratske Europi. To je velike povezano sa fiskalnim paktom, gospodarskim upravljanjem, jer je to zapravo odgovor, reakcija na tom. Karl Marx je rekao e, da postoji cijeli spektar stvari koji se nadvije nad Europom. Ja bih rekao da je to spektar neoliberalizma, i ljudima je dosta mjera štednje, vidimo to u Grčkoj, vidimo to u Španjolskoj, vidimo to svugdje. Gospodarsku krizu eh, uzrokovao je liberalizam slobodnog tržišta, a protiv toga se ne možemo boriti upravo s tom stvari. Bio bi to skandal, da upotrebujemo reći Jurgena Habermasa. Postoje znakovi nekih alternativnih stava, što bi moglo dovesti do jedne socijalne unije, što uključuje i JAF inicijativu koja je vrlo uspješna u Slovečkoj, a isto tako imamo i novi Europski fond za strateška ulaganja koji doista obećava ili predlog o STT e porezu koji može preraspodijeliti e, imovinu iz smjera financijskih čudovišta ka svakodnevnim građanima. Slovačka to podržava i spomenut ću ovdje ideju porezne unije. No postoji znaci suprotne strane koje bi mogli biti opasni striktne mjere štednje ubijaju, ubijaju rast, demokraciju, takozvano TTIP, transatlantsko partnerstvo za tržište sa SAD-om, može biti opasno za europski socijalni i zeleni model, a riječ trojka postala je vulgarizam. No, Europska unija, dakle, nalazi se na povijesnom raskršću. Ljudi nam pokazuju u kojem smjeru žele ići. Pogledajmo Sirizu, pogledajmo Podemos. I trebali bismo poštivati tu promjenu. Moje pitanje je kako će Europska komisija reagirati na e, ljevi smjer u kojem se okrenuo Europski jug. To je počelo u Grčkoj i nastavit će se. Hvala. Hvala lijepa. Riječ sada ima kolega Kabrita. Zahvaljujem predsjedatelju. Prebacit ću se na portugalski. U ovom europskom parlamentarnom tjednu mogu i na engleskom, možda će vam biti lakše. Dakle, pozdravio bih uh, ovaj sastanak Europski parlamentarni tjedan unutar kojeg možemo saslušati glas naroda i pratiti ovu demokratsku tradiciju solidarne Europe. Tijekom proteklih godina ekonomske politike koje je pratila Europska komisija išle su na štetu europskog demokratskog ideala. To nas je dovelo do stagnacije i do opasnosti od deflacije u Europi. Iz portugalskog kuta jasno mogu vidjeti da je sustav trojke bio greška. On je išao suprotno demokratskom europskom sustavu donošenja odluka. Trebali ste se vratiti na način funkcioniranja koji se temelji na demokratskoj raspravi između vlada i raspravama s parlamentom. Naglasio bih ovdje da se trenutno stvari mijenjaju na bolje. Postoje dobri signali. Nedavne odluke Europske središnje banke daju jednu snažni položaj monetarnim politikama kako bi se podržao razvoj, likvidnost u financijskim sustavima i financijska stabilnost. Rješenje nije u tome da građani plaćaju greške bankara, što, kao što je bio slučaj u prošlosti. Druga pozitivna promjena je novi investicijski plan gospodina Junkera. Tome snažno pružamo podršku. Povrat investicijskih politika je nešto što bi trebalo osnažiti. I ta zamisao o, o osnaživanju strukturnih investicija u područjima poput energetike, transporta, digitalnog gospodarstva su od ključne važnosti. I za kraj nastavite tim putem e, sa fleksibilnosti patka, kako bi, pakta kako bismo podržali rast i zapošljavanje, a ne samo mjere štednje. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam. Dakle, očito je da e, ne smijemo odustati od politika i zahtjeva koje su tijekom povesti čovječanstva stvarali bogatstvo naroda, slobodno tržište, poduzetništvo, umjereno oporezivanje i učinkovita vladavina prava. Estonija to prati već 25 godina i naš BDP po glavi stanovnika uzevši paritet kupovne moći više nego u Portugalu i Grčkoj, a uskoro bit će više nego i u Španjolskoj. Dakle, to funkcionira. Podržao bih posvećenost tome da ostanemo snažni, a da ne prihvatimo ovaj izazov koji dolazi od Cirise, da se mijenjaju temeljne politike Europske unije, koje su dogovorene tijekom mnogih godina bezbrojnih rasprava i demokratskih postupaka. E, temeljem trenutnih demokratskih odluka i pravila e, Grčka ne bi trebala dobivati nikakve isplate bez da u potpunosti ispuni program gospodarske prilagodbe. Također ne vidim razloga da se e, promijeni suradnja Europske komisije, Središnje banke i IMF-a. Možda možemo promijeniti naziv iz trojke u triju što bi napravilo jednu emocionalnu promjenu. Hvala. Rodriguez. I have to... Dobar dan svima. Imam dva pitanja za gospodina predsjednika Jean-Claude Junckera, dakle predsjednika komisije. Kao što znate, bila sam e, s vama 1997. godine kada ste krenuli sa tom inicijativom da poboljšate koordinaciju između gospodarske i socijalne politike. I ostvaren je zaista određen napredak. Nakon toga došlo je do čitavog niza razvoja događaja, strategije iz Lisabona, e, Europa 2020. E, vrlo važne reforme u području ekonomskog upravljanja te se krenulo sa uspostavljanjem ekonomske monetarne unije. Sada vidim pred nama dva velika prioriteta. S jedne strane tu je e, promjena ravnoteže unutar europskog semestra kako se on ne bi koristio samo za fiskalnu konsolidaciju, već kako bi se koristio za promicanje rasta i otvaranje radnih mjesta. Pitanje koje vam želim postaviti je sljedeće. Možemo li mi, Europski parlament i nacionalni parlamenti, računati na e, nešto uravnoteženije ekonomske smjernice. Vidim još jednu važnu stvar, a to je dati europskom semestru stvarna sredstva kojima može ostvariti pozitivni pomak. Započeli ste s prezentacijom investicijskog plana. Moramo se pobrinuti da se on pretoči u stvarnost, ali istovremeno moramo iskoristiti tu e, internu fleksibilnost pravila pakta o stabilnosti kako bi države članice mogle investirati. I zaključno, e, Pred vama je velika povijesna zadaća, a to je e, finalizacija ekonomske monetarne unije. Pitanje koje u tom smislu želim postaviti je sljedeće. Hoće li Europska unija zamijeniti sadašnju razmimo i laženje unutar ekonomske i monetarne unije koje je ne samo ekonomsko već i političke naravi i promijeniti to zapravo u e, stvarno zbližavanje i ekonomsko upravljanje? Nadam se da ću sad dobro izgovoriti. Gospodin Cašio Rinskas iz Litvanskog parlamenta. Ako se nitko ne prepoznaje u tom prezimu, vjerojatno sam krivo izgovorio. Dobar dan, dame i gospodo. Ovaj sastanak je vrlo koristan i dolazi u pravo vrijeme. Čemu nas je naučila kriza? Jesmo li izvukli ikakve pouke? kada ćemo zaista dobiti taj momentum i u kojem ćemo smjeru krenuti. I svi znamo da je geopolitička situacija prilično nestabilna i sve će se više pogoršavati. Tko, dakle, zapravo upravlja Europom? Što upravlja Europom? Je li to ekonomska politika? Ako je to samo ekonomska politika, je li to prema želji Evropljana, imamo li dovoljno sredstava? Druga stvar, Europa Evropa nije bila spremna za tako veliku e, krizu, niti strukturno, niti ekonomski, niti fiskalno. Kriza nije započela u Europskoj uniji. I danas je vrlo važno da pronađemo koji se razlozi skrivaju iza svega ovoga što se dogodilo i da shvatimo zašto e, gospodarstvo Sjedinjenih američkih država raste, a naše ne. Činimo li prave stvari? Kriza je pokazala da europski ekonomski socijalni model nije održiv. Vidimo da se jaz između siromašnih i bogatih povećava i da je najveći eh, nakon drugog svjetskog rata. Politička divergencija također raste i zapravo imamo Europu koja se razvija u dvije brzine. Oni koji su glasovali za europski ugovor glasovali su za više Europe, za više kohezije, za više socijalne sigurnosti. Je li siromaštvo koje neprestano raste E, ono što želimo. Potrebna nam je socijalna Europa u svim državama članicama. Treba osnažiti ekonomsko upravljanje, posebice suštinski. Povijest nas je naučila da produbljivanje socijalnih aspekata u gospodarstvu predstavlja vrlo važan element. Ako ne uspijemo e, ostvariti socijalno upravljanje, propast će nam i ekonomsko upravljanje. U nekim državama članicama socijalnim projektima dodjeljuju se svote koje su vrlo niske, samo 11.000 tisuća eura, dok je u drugima e, to na razini 800.000 tisuća eura. Važno je e, ispraviti e, te razlike. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedniče, recesija u Europi u protekle tri godine zapravo pokazuje da koordinacija putem pravila nije adekvatna i da je nužno da se unutar monetarne unije uspostavi i provede makroekonomska dijagnoza, zajednička makroekonomska dijagnoza kako bi se nacionalne politike prilagodile globalnoj poziciji niti jedno pravilo e, nije uklesano u kamenu i niti proizlazi kao takvo iz ugovora i mora se prilagoditi odgovarajućim ekonomskim okolnostima. Kao što je predsjednik Jean-Claude Juncker rekao, treba nam ekonomsko upravljanje kako bismo e, proveli odgovarajuće ekonomske politike u većini europskih zemalja. U većini europskih zemalja mi smo zapravo primjenjivali mjere štednje kako bi nam javne financije zapravo došle na potrebnu razinu i kako bismo vratili konkurentnost. Međutim, možemo vidjeti da ti rezultati e, nisu e, ono što smo željeli. Nažalost, nismo vidjeli željene rezultate i nalazimo se e, i dalje u recesiji i u opasnosti od deflacije. Europa bi morala biti u stanju koordinirati svoje ekonomske politike kako bi se vratila rastu i kako bi otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje postali prioriteti. Ova konferencija trebala bi zapravo doprinijeti legitimitetu te u donošenju ekonomskih i financijskih odluka i trebala bi biti ključna, na primjer, za sastanak u europskom semestru u lipnju, e, nakon što je došlo do revizije E, pakta za ekonomsku stabilnost i rast. Godišnji pregled rasta također mora biti analiziran kako bi se zaista povela stvarna rasprava i kako bi se osmislile ekonomske smjernice za godinu koja slijedi. Samo na taj način Europska unija još jednom može postati ono što je odvijek trebala biti, drugim riječima kontinent rasta i solidarnosti. Hvala vam. Riječ ima kolega Đurković iz Hrvatskog parlamenta. Hvala lijepa i pozdravljam predsjedavajućeg i predsjednika Europskog parlamenta i predsjednika Europske komisije u ime Hrvatske delegacije. Hvala na jednoj odličnoj uobičajenoj organizaciji. Tematski gospodarsko upravljanje ne možemo izdvojiti od monetarne politike Europske centralne banke i kvantitativnog popuštanja. Iako niti izvor niti rješenje problema nije u monetarnoj nego u realnoj sferi Važno je ponavljati da se realni gospodarski problemi rješavaju strukturnim reformama i konkurentnošću. Nacionalna stvarnost, nacionalna politika u Hrvatskoj očekuje unapređenje prvenstveno investicijskog ciklusa, učinkovitost, jednakopravnost i transparentnost u tom novom ciklusu. Jasno je da je samo gospodarski rast i konkurentnost. Ono što može osigurati napredak, naravno ne samo u Hrvatskoj nego u svim zemljama i eurozone i onih koji nisu u eurozoni. Štednja je postala očito kočnica. Štednja je postala kočnica Štednja je postala kočnica i situaciji da samo 10 do 15% preporuka se u biti provelo. Analize ukazuju da 50% preporuka se pokazalo da nisu niti učinkovite, niti provedive. I to je vjerojatno jedan od ključ reformi i novoga pristupa da sve preporuke moraju imati i nacionalnu osjetljivost kod učinkovitosti jer nisu jednoobrazne i zato očekujemo da povećava se broj prihvaćanja i provedbe preporuka, ali na način da one budu učinkovite u samim temeljima njihovog izračuna. Hvala lijepo. Hvala lijepa. A sada riječ ima kolega Delano iz Europskog parlamenta. Oui, monsieur, monsieur Gospodine predsjedniče, Činjenica jest da sudjelujemo u vrlo zanimljivoj raspravi vezanoj uz budućnost Europe i njezinih država članica. Sutrašnje gospodarstvo temeljit će se na inovaciji. Ta inovacija treba biti prirodno usmjerena na zapošljavanje. Inovacija jest primarno istraživanje, primijenjeno istraživanje i industrijska realizacija. To je nešto što, za što je nužno potrebna podrška javnosti. Činjenica jest da poduzeća u kojoj je e, cjenovna politika i politika plaća sastavni e, dio e, politike moraju biti uzeta u obzir. Neke korporacijske skupine uspijevaju zbog svoje veličine primjenjivati inovaciju i će međutim to nije nužno slučaj sa malim i srednjim poduzećima, oni igraju glavnu ekonomsku E, ulogu. Pitanje koje bih želio postaviti je sljedeće. Što će učiniti Europska unija kako bi omogućila malim i srednjim poduzećima da zaista otvaraju radna mjesta? Je li moguće ostvariti podršku javnosti? Ja mislim da to jest moguće, mislim da je moguće pronaći sredstva. Prvenstveno e, borbom protiv e, porezne prijevare, snažnom borbom protiv porezne prijevare i isto tako korištenjem vlastitih resursa. E, pritom mislim i na sredstva koja dolaze iz poreza na financijske transakcije. Mislim da države članice e, danas zaista nemaju jedinstveno stajalište vezano uz to pitanje, mislim da je zapravo to jedan element u kojeg se može ostvariti stvarno europsko jedinstvo. Hvala lijepa. Nakon ovog prvog kruga rasprave riječ ponovo dajem predsjedniku komisije koji će nam nakon što da odgovore kao što je najavljeno morati napustiti. Gospodine Juncker, izvolite imate riječ. Gospodine predsjedniče, e, mogu ustanoviti da je većina govornika izrazila da se u osnovi slaže sa politikom Europske komisije, odnosno sa tim trokutom konsolidacija proračuna, investicije i gospodarski rast. U vezi sa našim investicijskim programom želim spomenuti da bi e, moralo svima biti jasno da to nije predviđeno kao program zaduživanja nasuprot, upravo suprotno e, samo jedan vrli mali, vrlo mali udio tog kapitala će biti e, iz proračuna Evropske unije, a e, ostatak uz jedan apel privatnom sektoru bi trebala biti dakle e, sredstva iz privatnog sektora. Stvarnost je dakle u tome, a politika počinje promatranjem stvarnosti je dakle u činjenici da ima dovoljno novca ali kapital ne pronalazi svoj put do realnog gospodarstva. Odnosno to je do sada slučaj u premaloj mjeri. I zato e, je naš osnovni stav da želimo mobilizirati privatni kapital i usmjeriti ga u realno gospodarstvo bez povećavanja naše zaduženosti jer na taj način bi samo došlo do jednog e, kratkoročnog efekta koji ne bi bio dugoročno održiv. Dakle, mi smo izvukli prave pouke iz dosadašnjih e, krivo vođenih investicijskih programa iz prošlosti. Ja se ne zalažem za proračunsku štednju. Proračunska štednja nije svrha sama sebi. Proračunska štednja dovodi do znatnih problema u socijalnom dimenziji koji su nezdravi i koji imaju štetne posljedice te dovode do pucanja socijalne kohezije u našim društvima. Međutim, Protivim se onima koji govore da svaka proračunska strogost ili proračunska konsolidacija predstavlja sinonim za e, proračunsku štednju. Ne možemo dugoročno trošiti više novca nego što ga imamo na raspolaganju. Oni koji neodgovorno svašta obećavaju europskim građanima, ne bi trebali dobivati jednoglasno odobravanje onih koji se protive određenim pitanjima unutar politike štednje. U svakom slučaju, ja ne želim biti taoc komisije koja će državama članicama pomagati da povećaju svoje e, razinu zaduženosti, mislim da bi to bilo pogrešno. Međutim, mislim da je vrlo važno da se primjenjuje određena disciplina, politika discipline koja je usmjerena na e, rast i na otvaranje radnih mjesta. Ono što smo učinili u proteklih nekoliko godina nije uzimalo u obzir sve one elemente koje sadrži politika usmjerena na rast ispravimo vlastite greške koje smo na ovome putu napravili, ali nemojmo srušiti dosadašnju politiku time da činimo upravo suprotno od onoga što smo činili sada, budući da smo u proteklih nekoliko godina uspjeli utvrditi koje su slabosti. Trenutačno pripremamo to izvješće e, četiri predsjednika. 12. E, veljače ja ću u ime ta četiri predsjednika predstaviti javno jednu analizu koja se tiče samih uzroka nastanka krize koji su nam poznati i e, kroz, koje sa, kroz koju sada prolazimo. Međutim, uzrocima krize treba razaznati da naša politika kada se radi o javnim financijama zapravo nije imala niti dovoljno discipline, e, odnosno strogosti, niti e, dovoljno entuzijazma. I to je nešto što trebamo imati e, na umu i trebamo ugraditi u temelj svake buduće politike. Postavlja se pitanje kako komisija namjerava reagirati na e, pobjedu gospodina Ciprasa u Grčkoj. E, Susreću se s njime sutra ujutro u 9 sati. i Reći ću mu što mislim. Zapravo sam mu to već i rekao u dva navrata u telefonskom razgovoru koji smo vodili. E, Sasvim jasno uzimam u obzir i moramo uzeti u obzir izraz demokratske volje i općega prava glasa grčkog naroda kojim se u velikoj mjeri divim zbog njihove hrabrosti i zbog e, načina na koji čine stvari ili ih odbijaju činiti. I neću unaprijed e, donositi zaključke o raspravi koju ću voditi sutra. Ne postoji jedinstvena jedinstven odgovor na pitanja u Europi. E, postoji izraz demokratske volje. E, postoje mišljenja s jedne strane i mišljenja koja su izražena s druge strane, koja se mogu razlikovati. Važno je da imamo određeni broj politika, ali nećemo sve promijeniti samo zato što imamo rezultat jednih izbora koji se nekima sviđa, a drugima ne. E, dozvolite da citiram gospodina Martina Šulca koji je rekao, mislim na njemačkoj televiziji, ali to je također preneseno i na drugim televizijskim kanalima, da e, nećemo čekati rezultat grčkih e, izbora da bismo promijenili politiku u Europi. Komisija koju sam ja na čelu, nakon tri mjeseca, zapravo to sam neko već nakon tri tjedna, je zapravo prezentirala svoj investicijski plan. Komisija koju sam ja na čelu donijela je komunikaciju vezanu uz fleksibilnost unutar pakta o stabilnosti. Komisija koju sam na čelu pripremit će pokretanje jedinstvenog energetskog tržišta. E, u veljači E, ćemo pokrenuti e, jedinstveno digitalno tržište. Europa se kreće. Europa nije niti konzervativna, e, niti reakcionarna. Ovo je komisija koja stavlja naglasak vrlo jasno na politike rasta i na politike otvaranja radnih mjesta. Ja želim politiku koja je obogaćena rastom, koja nije toliko inflacionistička, koja je najmanje inflacionistička što je to moguće. Što se tiče rezultata izbora u Grčkoj, ja ih poštujem, ali aktivnosti koje vodim u ime komisije već su ranije pokrenute i nisu izraz e, općeg prava glasa na grčkim izborima. I dalje mislim da taj dobrohutni trokut o kojem smo govorili, koji se sastoji od tri elementa zapravo predstavlja e, sam temelj svake politike, europske politike e, o kojoj možemo govoriti i da investicije trebaju biti razmotrene na jedan fin, sofisticiran način. To mi se čini e, sasvim jasnim, samo po sebi razumljivim, ali isto tako mislim da ne možemo financirati budući razvoj e, zaduživanjem, danjem zaduživanjem i jačanjem javnog duga. Kad države članice daju svoje doprinose Europskom investicijskom fondu, novom instrumentu e, koji nazivamo efsi sasvim je jasno da bilateralna financijske doprinose e, ne možemo pribrajati javnome dugu. Ono što možda nije odmah očito da određene investicije koje su sastavni dio provođenja trans, transnacionalnih projekata, neće nužno biti odmah e, vidljive e, na nacionalnoj razini, ali za pet godina vidjet ćete da ćemo govoriti da je komisija bila u pravu, da je dobro sagledala situaciju, jer ako je komisija predložila investicijski plan, pravila fleksibilnosti o čije se reviziji govori već tri godine. E, dovest će do e, većeg napretka nego što je to slučaj sada. Da, želim da naša politika bude gospodarske naravi, ali rezultati, učinak naše makroekonomske politike i te mjere na razini svake pojedinačne države članice moraju uzimati obzir e, stvarnu situaciju. Dakle, postoje načela i postoji rezultati. Hvala. Sada ćemo nastaviti sa našom raspravom. Gospodine Juncker, srdačno vam zahvaljujem na sudjelovanju na našem sastanku. Dakle, nastavljamo sa raspravom istim ritmom. U ime Poljskog senata riječ sada ime, ima kolega Vitrot. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, Želim vam zahvaliti e, što ste organizirali ov, ovo događanje. Ovaj ova interparlamentarna, međuparlamentarna konferencija pojačava demokratski legitimitet Evropske unije. Tema o kojoj danas raspravljamo je ključna. Ona je ključna za budućnost Evropske unije. Mi u Poljskoj imamo velika očekivanja od investicijskog plana za Europu koji se temelje na novim resursima. Dakle, resursima koji su povezani sa strateškim investicijama. Kao što je gospodin Juncker malo prije rekao, vrag se krije u detaljima. I zato imamo izvjesne dvojbe vezane za taj učinak poluge koji je povezan sa korištenjem ovog fonda. Komisija kreće od jednog optimističnog načela. Dakle, sa 21 milijardi javnog, e, javnog novca doći ćemo e, do 290 i nešto milijardi, što bi zajednički trebalo dati 315 milijardi eura. Međutim, je li takva konstrukcija realna? Je li Hoće li se privatni sektor više usmjeriti prema europskim projektima ili nekim koji su visoko rizični? Sjetimo se samo europske inicijative iz 2013. godine, takozvani Project Bonds, odnosno obveznice za projekte. taj projekt nije urodio takvim plodovima kakvi smo očekivali. E, je li realno očekivati e, da će se e, ovaj iznos povećati za 15, za 15 puta zahvaljujući privatnim sredstvima? To je pitanje koje se postavljamo. Dame i gospodo, moram vas upozoriti na sljedeće. Imamo vrlo dug popis kolega koji žele uzeti riječ mi ćemo se truditi, ali ne znam hoćemo li da uspjeti dati svima riječ. E, i zato vas molim da budete što kraći. Lord Davis je sljedeći govornik, izvolite. Thank you, Mr. President, and thank you very much for this Hvala lijepo gospodine predsjedniče i hvala lijepo na ovoj prilici sudjelovanja na ovom sastanku. Tri stvari bih želio reći. Prije svega Evropska unija, a osobito eurozona, E, ostvarili su značajne i sjajne rezultate u posljednjih pet do šest godina. Dodali smo jednu dimenziju fiskalne stabilnosti sa mjerama, sa, sa e, paketom od dvije mjere, šest mjera, Europski semestar, monetarna unija, bankarska unija i nadam se da ćemo uskoro imati i uniju e, tržišta kapitala. Naravno, sve je to trebalo biti učinjeno na samom početku kada se uopće stvorila monetarna unija. Međutim, kako se to vrlo često događa, mi smo donijeli pravu odluku, tešku odluku, ali tek pod pritiskom, a to je bio pritisak krize. No, donijeli smo te odluke i rezultati su hvale vrijedni. Oni koji misle da kao rezultat da su politike bile previše restriktivne, oni koji smatraju da je rezultat previše štednja. E, želim im samo reći da trebaju imati strpljenja da vide prave rezultate recimo programa Europske središnje banke koje su jako uspješni i tu bi trebalo pogledati što se događa. S druge, s druge strane, naša unija se uvijek mora temeljiti na načelima pravila. Ljudi trebaju E, poštivati pravila, a drugo načelo jest jednakost između država članica. Dakle, ne bismo trebali razmatrati posebne koncesije državama članicama koje e, možda u e, sličnim uvjetima ne bi bile dodijeljene drugim državama. Treća stvar, nadam se da ćemo biti u mogućnosti stvoriti nekakav sporazum o srednjem putu s Grčkom međutim on ne bi trebao ići na uštrb rezultata o kojima sam malo prije govorio. Oni, oni ne smiju ići uštrb ovog napretka u strukturalnim reformama koji je ostvaren u mnogim dijelovima Europske unije, a osobito samo i Grčkoj. I ne, ne smije također e, stvoriti poticaje za države članice i buduće države članice e, da, se, da postupaju na autodestruktivan način u svojim gospodarskim politikama. Hvala lijepa. Pa dame i gospodo, bilo bi dobro da vremensko ograničenje sedemo na minutu i pol. Sada riječ ima gospodin Zaura iz Španjolskog parlamenta. Gracias, señor presidente. Algo... E, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Očito da moramo nešto promijeniti u Europskoj uniji zato što ekonomski i socijalni rezultati su se pokazali razočaravajućima. E, ta ideja poreznog e, usklađivanja o kojoj je govorio e, gospodin Juncker čini mi se iluzornom. To znači da ćemo se sa poreznim oazama u Europskoj uniji boriti na način da ćemo relocirati multinacionalne profite. Sve je to jako važno da bismo imali progresivno oporezivanje. A to bi nam omogućilo dvostruku prednost. S jedne strane dobili bismo redistribuciju profita, odnosno bogatstva, a to je jedan od osnovnih ciljeva Europske unije. Dakle, mislim da bismo u tom smjeru trebali ostvariti napredak. A treba nešto i dodati onom trokutu o kojem je govorio predsjednik Juncker. E, trebali bismo osigurati više progresivnosti u poreznom sustavu. Trebali bismo poboljšati e, redistribuciju bogatstva. Na taj način se to može učiniti, a postoji još jedan način. A to je progresivna fiskalna politika. Ona bi trebala osigurati ostvarivanju otvaranja radnih mjesta, oporavku, ekono, e, oporavku ekonomije i produktivnosti. Mi trenutačno imamo e, štedenju, mi govorimo o proračunskoj stabilnosti, ali ja bih želio govoriti o ekspanzivnoj redistribuciji i zaključio bih. Kao što je rekao predsjednik komisije, pozivam sve povjerenike da posjete nacionalne parlamente. Volio bih, između, volio bih ih između ostaloga vidjeti i u španjolskom parlamentu, osobito povjerenika za ekonomska pitanja. Hvala lijepa. Riječ sada ima iz Europskog parlamenta gospođa Ferreira. Um, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Mislim da se ovdje postavljaju dva važna pitanja. Prije svega srž sadržaj naših politika i metoda koju koristimo da bismo ih proveli. Što se tiče same srži naših politika, Mislim da bi se kvaliteta preporuka mogla izmjeriti samo rezultatima kojima su, koje su te preporuke izrodile. Šest godina, od 2008. godine, Europa se nalazi u situaciji deflacije, stagnacije i visoke nezaposlenosti. Ja mislim da to ukazuje da imamo velike unutarnje neravnoteže. Drugi problem je metoda. Metoda nije bila metoda zajednice. Trebali bismo iskoristiti ovaj trenutak i vratiti se metodi zajednice, e, metodi zajednice i okončati zapravo tu trojku. I na kraju krajeva to je parlament, za to je parlament i glasao na kraju prethodnog staziva. Dakle, to je instrument koji stvara više problema nego rješenja. I napokon posljednji komentar. Nalazimo se u ekonomskoj situaciji strašno velikih divergencija i razlika, a one su opasne kada se poštivanje pravila nameće bez davanja fleksibilnosti. Potrebne su nam Potrebna su nam pravila koja će biti na usluzi čitavoj Europi, a koja neće povećavati divergencije koje već postoje u Europi. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Geredi iz Talijanskog senata. Thank you, Hvala gospodine predsjedniče. E, slažem se e, da, da bismo odgovorili na izazov legitimnosti. E, sve Dakle, politike, donošenje politika bit će ključne. Važna nam je posebno politika koja će pokrenuti ekonomiju na europskoj razini. U protivnom e, će e, ekstremne e, političke opcije još više napredovati. Dakle, kao što smo vidjeli, dakle, deflacija, stagnacija, sve to zahtjeva napore od država članica, ali i jedan dobar paket ekonomske politike na europskoj razini. I to na potrebna nam je tako potrebne su nam investicije koje će e, stimulirati našu ekonomiju. Te politike bi se trebale provoditi na razini Europske unije i na razini e, eurozone, a ne uglavnom na nacionalnim razinama kao što je to bilo u prošlosti. Dakle, koordinacija nacionalnih politika je važna, ali samo iz europske perspektive kao cjeline Dakle, vidimo da imamo manju agregiranu uh, uh, uh, potražnju. Dakle, da bismo donijeli nove učinkovitije politike, trebamo vidjeti gdje će se te politike donositi i odlučivati. Dakle, potrebna nam je pristup zajednice. Treba također osnažiti međuinstitucionalni okvir između Europske komisije, Europskog vijeća e, te, Evrop, Europskih nacionalnih parlamenta. Ono što želim reći je sljedeće. Kako stvoriti kako stvoriti tu u, uravnoteženije ekonomsko upravljanje. Ono ne smije toliko ovisiti o najsnažnijim državama u Europi kao što je to bio slučaj u, u prethodnim godinama. To je recept. Hvala lijepa. Sada gospodin Hunko iz Njemačkog Bundestaga. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo vrlo zanimljiva rasprava koju danas vodimo. Želim eh, se priključiti prvom govorniku i onome što je rekao gospodin Juncker. On je rekao da se divi grčkom narodu zbog njegove hrabrosti. Mislim da to doista treba reći. Mi se nalazimo u raspravi na temu e, bilanca naših dosadašnjih politika i budući izazovi. Kada se radi o Grčkoj mora se reći da je bilanca zapravo e, razočaravajuća, odnosno zapravo e, strašna. Gospodin Juncker je rekao da što se tiče socijalne dimenzije programa Trojke u Grčkoj ja mislim da ta e, procjena se ili nije dogodila ili ju, je, ili ju se ignorira. Mislim da moramo razgovarati i o drugim mjerama koje e, su po mom mišljenju u prvom redu neoliberalni programi i u čijim osnovima su neoliberalni kriteriji. Mislim da moramo promijeniti orijentaciju i da e, od aktera u e, Europi moramo e, zahtijevati promjene moramo razgovarati o progresivnoj poreznoj politici o socijalno e, o socijalno-ekonomskih programima razvoja, osobito na jugu Europe. Hvala lijepa. A sada gospodin Kilki iz Belgijskog parlamenta. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala na pozivu. Ovaj susret je uvijek e, jako važan, ali on neće biti dovoljan e, da bismo e, riješili demokratski problem demokratskog deficita svega onoga što se događa, dakle socijalne neravnoteže i okolišne neravnoteže. Međutim, čini mi se da ovdje u ovom investicijskom planu imamo početak uništavanja tog, te neuravnoteže. Dakle, ono što imamo u tom investicijskom planu je pozitivno, ali još uvijek je previše sporo kada je riječ o deflaciji, a između ostalog želim nešto reći o budućnosti. Tri, stupa, tri osnove. Prvi je vezan uz investicijski plan gospodina Junkera. Postavili smo se pitanja vezane za iznose iz tog investicijskog plana i uz činjenicu da bi to trebala biti zamjena nacionalnim politikama. I postavili smo se pitanje kapaciteta, nacionalnih kapaciteta i na kraju krajeva u kom smjeru će ići se investicije, odnosno u što će biti usmjerene. Dakle, u, u tom pogledu mislim da nam je potrebna jasna vizija. Dakle, Europi je potrebna samostalnost uh, u uh, energetskom području. Uh, Europi je također to jako važno zbog njezinog geostrateškog položaja. Naime, ona Europa bi trebala doprinijeti miru, onom miru u područjima posebice Bliskog istoka i istoka. sada drugo pitanje, pitanje produbljivanja. Puno smo govorili o proračunskim aspektima. Međutim, trebali bismo razmotriti i fiskalne aspekte i socijalne aspekte i borbu protiv socijalnog dumpinga. E, šteta što gospodin Juncker više nije ovdje e, kako bi čuo to što imam reći, jer ja smatram da to treba naglasiti. Riječ ima gospodin Simon iz Evropskog parlamenta. E, prošle nedjelje smo vidjeli jedno ako se e, rasprave ne vode konstruktivno, pobjeđuju oni e, protiv kojih smo većinom svi mi oni koji žele pokvariti e, ono što smo stvorili Europu i euro. Europa je pokušala sve da bi e, postigla napretke, međutim pritom smo učinili i neke greške, to je normalno. Imamo različite situacije u različitim zemljama, različite kontekste, ne može se na sve primijeniti isti recept. Europska komisija je sada pokušala e, podastriti program koji bi odgovarao svima E, međutim, e, ne smijemo olabaviti e, fiskalnu disciplinu. Moramo postići investicije bez novog zaduživanja. Ako se svi pozabavimo programom koji je podastra komisija na čelu sa predsjednikom Junckerom, onda ćemo ustanoviti da je u tom programu mogući odgovor na mnoge strahove evropskih građana i da e, nećemo postići ništa međusobnim okrivljavanjem. Ako ne uspijemo mi kao nacionalni parlamenti i Europski parlament u našim raspravama sljedećih dana, tjedana, mjeseci i godina da vodimo konstruktivnu raspravu kako bi građani imali dojam da vraćamo Europu na e, put prema Europi blagostanja, onda će na svim izborima u svim zemljama gdje postoje problemi pobjediti one snage koje nitko od nas ne želi. To nije naš cilj. Hvala lijepa. Moje dame i gospodo, vrijeme nam izmiče. E, sada će, ću riječ dati e, gospođi Zazi i jer u 11 i 15 će u ovoj dvorani i u drugima početi e, sjednice odbora. Gospodin Zazi iz Finskog parlamenta. Moja poruka je da su stvarne tržišne kamatne stope pravi put ka europskoj integraciji. Najveća greška Europe bila je harmonizacija kamatnih stopa. U Italiji su pale sa 8 na 3, u Grčkoj isto tako prilično snažno. Zapravo nije došlo nijakvih znakova upozorenja prije 2010. zemljama ukoliko su loše vodile gospodarstvo. U zemljama gdje su kamatne stope ostale na istoj razini, one su mogle zabrati različite politike u smislu konkurentnosti, strukturnih reformi, fiskalnih odgovornosti. E, dakle, trebamo se čuvati e, politika gdje banke kupuju na sekundarnom tržištu državne fiskalne instrumente, a to pokazuje ponovno e, kako je utjecala harmonizacija fiskalnih stopa. Dakle, visoke kamatne stope su najveća e, mogućnost bolje su od mnogih drugih pravila koja usvajaju same države članice. Političari bi zapravo trebali imati svojevrsnu tablicu rezultata za ekonomske politike, a faktor za to temelj bi mogao biti kamatne stope. Ukoliko je nisko, e, Ukoliko su kamatne stope visoke, politika nije bila dobra, a ukoliko su visoke, znači svime je jasno da je vlada dobro provodila gospodarsku politiku, jer i političari imaju svoju odgovornost. Hvala. Hvala lijep gospođa Zazi, a sada gospođa Kukuma iz parlamenta Cipra. Eh? Hvala vam predsjedniče. Ono što sam ja željela reći E, Vraća nas na komentar gospodina Junkera o složenim mehanizmima na europskoj razini. Bez obzira radilo se o europskom semestru, paketu dvije mjere, šest mjera ili bilo čemu drugom. On je u pravu kada kaže da je to postalo previše složeno, no nisam sigurna da će to biti moguće pojednostaviti a istodobno da ćemo moći nastaviti sa politikama koje će se moći primjenjivati na različite gospodarstva pojedinih država članica. Jedna je stvar eh, opisivati način na koji je ovo strukturirano i pojedine komponente, no to se razlikuje od onoga što je moguće primijeniti u stvarnom svijetu. I često sad radi o nekim eh, uzvišenim ciljevima koji nužno ne odgovaraju stvarnim problemima u pojedinim gospodarstvima diljem Europske unije. Smatram da moramo širu sliku sagledati opći smjer kretanja ukoliko želimo nastaviti sa štednjama, ukoliko je to krajnji cilj svega ovoga, tada sam sigurna da to neće riješiti probleme mnogih zemalja. Također rečeno je da i ono što je važno, sam recept koji koristimo. A ukoliko je taj recept pogrešan, tada neće niti budućnost biti svjetla. Gospodin Zajte iz Litvanskog parlamenta. Gospođa Zajte. Zahvaljujem. Dijelim mišljenje, gospođe Čiganje, da nacionalne mlade slabo provode preporuke komisije što se tiče strukturnih reformi to se zapravo katkada i čini e, vrlo razumno. Možda bi to trebalo biti obvezujuće za države članice, a pitanje koje imam tiče se investicijskog plana za Europu, poznatog Junckerovog plana, to nudi određeni optimizam za povećanje investicija, za stvaranje radnih mjesta, no mene brine tko će profitirati od toga možda one imućnije zemlje koje inako imaju dovoljno suštinskog financiranja, a oni koji su u najgorim gospodarskim situacijama zapravo od tih planova neće profitirati. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Matijas iz Evropskog parlamenta ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Ja sam samo željela naglasiti jednu stvar koju smo već čuli. Dakle, sastajemo se svake godine, na, svejedno pozdravljam sve kolege iz nacionalnih parlamenta i svake godine zaključujemo da ne možemo dovesti u pitanje stvarani napredak, da ne možemo previše raditi na ovom pitanju, ali moramo stvarno uzeti u obzir kakvo je stanje, koji su rezultati postignuti, jer do sada nismo imali niti jedan jedni rezultat koji Eurozona može izvući iz krize. Nismo nadišli makroekonomsko neravnoteže, nismo periferna gospodarstva spasili i moramo se s time ohvatiti u koštac. Prijedlozi koje smo čuli, osobito investicijski plan, zapravo izostavljaju one kojima je najviše potreban novac, a to su zemlje na jugu, a ista je situacija sa porukama kad dolaze iz središnje banke. Zaboravlja se na one zemlje kojima je potrebno najviše. Ukoliko želimo mjere, rast, možemo pričati o tome, no stvari se doista trebaju dogoditi. Moramo nešto učiniti kako bismo pokušali nadići postojeće makroekonomske neravnoteže e, jedan od kolega rekao da strukturne reforme nemaju utjecaj na proračun. To nije istina, imaju ogroman učinak. Stvaraju recesiju, stvaraju nezaposlenost, a to su upravo glavna razlozi za neravnoteže. kolegice i kolege koje nisu dobile riječ, nažalost molim za razumijevanje ali mi sada imamo sastanke e, interparlamentarnih e, odbora. E, odbor za gospodarstvo u PHS 13050, to je točno preko puta, PHS 13050. Odbor za zapošljavanje u PHS 1A002 to je kat niže, a odbor za proračun ovdje u ovoj dvorani u nastavku ove naše sjednice. Dakle, PHS 3C 050, PHS 1A 002, proračun ovdje u plenarnoj dvorani. Za kraj e, ću e, ponovo riječ našim izvjestiteljima u obrnutom e, redoslijedu. Najprije gospodin Bahtl. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Mislim da je rasprava pokazala da iz nacionalnih parlamenta pogled na trenutnu europsku e, politiku vrlo različiti ovisno o političkoj obitelji koje zastupnici pripadaju predsjednik. E, Juncker je međutim e, pokazao da zapravo idemo dobrim smjerom, a mislim da je to i rasprava pokazala. Hvala lijepa. Ovo je bilo vrlo praktično i kratko izlaganje. Gospođo Čigane. E, da, hvala vam. Dakle, naša rasprava se bavila dvama mogućnostima fiskalna kontrola ili veći rashodi. Nisam čula mnogo odgovora od onih za koje kojima bi bolje odgovarala simulacija rasta, odnosno u smislu odakle novac može doći. Ukoliko država ne može posljedljivati sa tržišta kapitala, kako može poticati rast? To je jedno veliko pitanje. Druga stvar koju želim podržati i ono što je rekao gospodin Juncker, a to je da ne bismo trebali uravnotežan proračun smatrati proračunom štednje. Uravnotežen je proračun jedan zdravorazumski proračun. Ne možemo trošiti više nego što privređujemo. I to je zapravo zdrav razum. Druga stvar, pitanje koje se tiče strukturnih reforma. Ne slažem se sa kolegama koji su rekli da strukturne reforme stvaraju nezaposlenost i spor gospodarski rast to nije tako. Ukoliko želimo da investicijski paket funkcionira, moramo provesti strukturne reforme. Ukoliko je gospodarstvo strukturno nije reformirano, investicijski paket jednostavno neće funkcionirati niti donijeti prednosti koje može. Također, visoka razina nejednakosti je izravno povezana sa nedostatkom strukturnih reformi u mnogim državama članicama. I za kraj komentirala bih e, fleksibilnost koja je spomenuta u fiskalnom paktu ja sam oprezna da ne dođe do previše fleksibilnosti. Jer kada raspravljamo o investicijama, naravno trebala bi postati mogućnost za većom fleksibilnosti, no ne bismo trebali postati previše fleksibilni, jer smo vidjeli da trenutni mehanizam fiskalne i ekonomske koordinacije je doista zaživio i donio uspjeh. Hvala. Zastupnica Berez. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da se ne radi o tome da sada izvodimo nekakve zaključke, već jednostavno da zadržemo nekoliko osnovnih smjenica i nastojat ću to učiniti vezano uz izlaganja govornika prije mene. Za početak Jean-Claude Juncker je citirao predsjednika Šulca koji je rekao da nismo čekali rezultate izbora u Grčkoj da bismo se mijenjali. Aktivnosti na čelu kojih je bio Europski parlament zaista su išle u odgovarajućem smjeru. Prvenstveno podvučena je crta pod djelovanjem trojke, na stolu su se našla određena pitanja koja treba uzeti u obzir. Što se tiče ovog trokuta koji čine strukturne reforme, proračunska konsolidacija, investicijski plan, to je možda nešto što će malo zakomplicirati stvari, ali više se govornika referiralo upravo na taj trokut. Mislim da ne smijemo ostaviti po strani i pitanje oporezivanja. Jer ako to to učinimo, onda ćemo vidjeti da uspostavljamo mehanizme e, čiji e, nam moć redistribucije u potpunosti ostaje izvan dohvata. Vrlo je važno da u raspravi priznamo da za buduće generacije pitanje nedovoljnog ulaganja jest od ključne važnosti, možda je čak i važnije od relativnog zaduživanja u fazi kada nema ni rasta ni inflacije. Četvrta stvar koju želim reći. Mnogo se govorilo o važnosti Junkerovog plana, međutim e, taj plan neće apsolutno imati nikakvo značenje ako ga se ne provede u terenu i e, to znači da je vrlo važno dobro promotriti pitanje ekonomskog upravljanja. I posljedna napomena vezana uz strukturne reforme. Nitko nije rekao da strukturne reforme nisu potrebne. Međutim, svi se moraju zapitati o tome na koji način ih provesti, na koji način pridružiti, uključiti partnere u, te reforme i kako održati efikasnu reformu. Hvala. Madame i gospodo, time je prvi krug e, rasprave završen. E, odbori počinju sa radom u 11.15. Molim da pogledate e, raspored kako će se dalje odvijati sastanci u toku dana i popodneva, a ovaj sadašnji sastanak je ovim završen.